ciljeve. E, čak kad smo i uvjereni da su oni realni i potrebni. E, stoga e, se mi oslanjamo na parlament kako bismo postali djelotvorniji. Morate mi dati one kapacitete koje ja bez određenog mandata nemam. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I na kraju e, riječ ima e, izvjestiteljica gospođa wiesler e, Lima. Hvala gospodine Borel na ovim objašnjenjima. Htjela bih još jednom biti glasom onih koje branimo u ovom izvještaju ono što je dodano ovdje u raspravi. Ja bih istakla neke teškoće. To je, eh, oprostite, multilateralizam. Hvala, eh, nisam mogla izgovoriti tu riječ. Eh, on je vrlo važan jer je to stup za obranu boraca za ljudska prava E, osobe LGBTI e, imaju ogromne teškoće u nekim zemljama. E, žene i djevojčice trpe nasilje. Imamo prisilne brakove i tako dalje. Od svih teškoća, a ima ih mnoga, ove sam istakla. Gospodine Borel, spomenuli ste instrumente Eh, promatrače eh, eh, mm, govorili ste o izaslaniku koji brani prava na vjeroispovijest u trećim zemljama. Međutim, na neke stvari se uvijek vraćamo u pripremama naših izvještaja. E, to je e, nekažnjivost. E, ne smijemo dozvoliti da nekažnjivost opstaje. Moramo se boriti protiv kršenja ljudskih prava, moramo ih kažnjavati. Moramo inzistirati na multilateralizmu. Moramo inzistirati na tome da poslovni svijet trgovina da se to obavlja na način e, kojim se možemo ponositi. I u tom smislu bih podsjetila na mehanizam praćenja koji moramo e, imati kad govorimo o trgovini. Jedna je stvar da zatražimo da se nešto e, učini, a drugo je praćenje je li zaista došlo do provedbe E, kad govorimo o, ljudskim pravima u svijetu, e, e, onda mi ovdje u parlamentu moramo vidjeti kako na najbolji način možemo doprinijeti njihovoj zaštiti. Hvala lijepa. Ovime je završena rasprava. Sutra imamo glasanje ćemo imati sljedeću točku dnevnog e, reda. Gospodin Borel i drugi mogu sada sjesti na drugu stranu. Imamo zajedničku raspravu o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici i za, zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Imamo dva izvjestitelja. Podsjećam vas da se možete elektronički javiti za slobodno javljanje za riječe kao i sa plavim kartonom. Gospodine Borel, ako ste spremni, dolazimo do izvjestitelja kolege Mak govori za EPP. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, poštovani kolege, s ovim godišnjim izvješćem o vanjskoj i sigurnosnoj politici mislim da smo još jednom ukazali na glavna pitanja s kojima se suočava Europska unija i također ukazujemo na moguća rješenja. Prva dva tjedna ove nove godine podsjetila su nas da je E, okoliš e, Europske unije što se tiče sigurnosti je promjenjiv, kompleksan, e, ima veliki, veliku nesigurnost još kao od, nakon hladnog rata. Želim naglasiti neke aspekte iz ovog izvješća. Multilateralizam je u opasnosti. U ovom trenutku kad se propituje multilateralizam, mi kao Europska unija moramo jasno nastupiti i reći da je multilateralizam u središtu naših nastojanja kako bismo izbjegli sukobe. U trenutnoj, e, trenutno ZVSP-u moramo raditi u susjedstvu u cijelom svijetu, moramo e, u našim institucijama stvoriti jaču proaktivnu e, stratešku Europsku uniju. Kao drugo, jačanje Europskog parlamenta kao stupa ZVSP-a. U prethodnom sazivu ovaj parlament je igrao važnu ulogu u posredništvu za dugotrajne konflikte i bili smo uspješni, na primjer u Ukrajini, u Sjevernoj Makedoniji. Ova nastojanja, pogotovo u sklopu dijaloga Žana Moneja, trebaju ostati prioritet sljedećih godina. Moramo također jačati našu ulogu u kontroli ZVSP-a ali naravno i u e, kontroli vanjskih instrumenata Europske unije. Moramo imati strateški pristup, veću koherentnost, dosljednost, komplementarnost između vanjskih financijskih instrumenata i zajedničke vanjske sigurnosne politike. Treće, jačanje ZVSP-a za borbu protiv globalnih prijetnji. Ja, na primjer, vjerujem da kvalificirana većina kod glasovanja bi ZVSP učinila e, efikasnijim i ubrzala bi proces. E, jednoglasnost nas priječava u djelovanju na globalnoj pozornici. Što se tiče ZSOP-a, moramo jačati kapacitet Europske unije i država članica da djeluju autonomno i da stvaraju partnerstva s regionalnim organizacijama najava predsjednice komisije da se e, stvori e, unija obrane idućih pet godina je nešto što pozdravljamo. Nijedna država članica ne može sama odgovoriti na svjetske izazove sama. Moramo i dalje promovirati europske vrijednosti i zadržati međunarodni poredak, međunarodnu suradnju koja se temelje na pravilima. Europska unija je glavni igrač što se tiče diplomacije, trgovine, e, razvoja, humanitarne pomoći, a pomalo i u području sigurnosti i obrane. Europska unija treba djelovati strateški koristeći široku paletu politika i odgovoriti na izazove u našem susjedstvu i izvan toga. Došlo je vrijeme da mi, Europska unija, preuzmemo budućnost u naše ruke i pokažemo da smo suverena ekonomska sila u međunarodnim odnosima i podržavamo ono što je najavio potpredsjednik u ovim, ovih nekoliko tjedana koliko je na dužnosti. Zahvaljujem svim kolegama na doprinosu, posebice izvjestiteljima u Sjeni za plodonosnu suradnju na sastavljanju ovog dokumenta. Hvala. Hvala lijepa. Sada slijedi kolega Danjean kao drugi izvjestitelj. E, visoki predstavniče. U prvom redu iskreno zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni i svih e, klubova. Imali smo različita mišljenja, ali svi smo doprinijeli ovom godišnjem izvještaju. Imali smo strastvenu razmjenu mišljenja, ali svi imamo veliki interes za ovu vrlo važnu temu Moramo biti e, realistični na području obrane, moramo pragmatično raditi na poboljšanju situacije. E, e, realizam činjenica pokazuje da sigurnosna situacija se pogoršava. Imamo sukobe u Siriji, Libiji, Ukrajini Imamo džihadističke napade u Europi, u Africi i Bliskom istoku. Mm, e, sve ukazuje na to da je Europa relativno nemoćna u ovoj situaciji situacija na našim vratima nas uznema, e, uznemirava. Čak i naši, pa, e, naša partnerstva su na slabim nogama. E, nadamo se da će taj trenutak proći, međutim možda i ne najvjerojatnije ne. Danas bi bilo neodgovorno da kao evropljani mislimo da će e, našu sigurnost za uvijek osiguravati drugi, a da mi ne preuzmemo vlastitu odgovornost. E, to je e, relativan neuspjeh Evropske unije Moramo biti e, pragmatični u našim preporukama kako bi evropljani na kraju mogli djelovati, a ne uvijek samo e, plakati nad e, situacijom. Države članice su ključni akteri na području obrane, ali nijedna od država članica ne može se sama suočiti na napade. To je e, e, pokazano još i jučer e, u na situaciji Sahela. Moramo biti lucidni, imati dobre odredbe za zajedničnu sigurnosnu i obrambenu politiku. Moramo misliti dugoročno moramo se zapitati jesmo li mi Evropljani e, zadovoljni time da budemo samo promatrači e, nesigurne globalne situacije. Želimo li na kraju postati akteri i e, pripremiti si sredstva za to. Moram podcrtati dvije stvari. U prvom redu e, radi se o ambiciji koju moramo izgraditi. Drugo, e, biti autonomni ne znači završiti ili dokinuti naša partnerstva. Moramo sami ocjenjivati e, krizne situacije i reagirati na njih u skladu sa našim prioritetima i interesima prioritet sigurnosti za Evropljane ne moraju biti e, isti kao naših e, partnera e, izvan Europe. Nije to sramota. Moramo to shvatiti. Imamo mnogo pitanja u ovoj vječnici. Klimatske promjene, socijalna pitanja, ali je važno odrediti naše strateške pozicije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je visoki predstavnik. Izvolite, gospodine Borel. Hvala predsjednice, hvala gospodine McAllister i gospodine Danjean na obavljenom poslu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici zajedničkoj sigurnosnoj obranoj, obrambenoj politici. Trebamo nastaviti e, e, rad na našim ključnim vrijednostima. Mi smo e, organizacija koja se bazira na multilateralizmu međunarodnom poretku, propisima, to je osnova e, naše vanjske politike. Također mi je drago što ste priznali da moramo biti asertivni i ovih dana imamo dokaz da je tomu tako. Moramo biti asertivni što se tiče Libije, što se tiče gotovo svih ostalih dijelova svijeta zbog situacije s kojom se suočavamo. Moramo biti asertivniji u zaštiti naših vitalnih interesa. Živimo u svijetu gdje imamo politiku sila i moramo imati integriranu vanjsku politiku koja će kombinirati silu država članica i e, naše instrumente. Kao što ste vi rekli u izvješću, trebamo ojačati vezu između unutarnjih i vanjskih politika. To je rečeno mnogo puta ali dobro je to ponoviti. Bilo bi još bolje kad bismo sve to proveli u praksi. Važno je osigurati e, financijske resurse e, koji su adekvatni. E, zato trebamo višegodišnji financijski okvir i uskoro ćemo vidjeti koja će biti dodijeljena sredstva. Osim toga, trebamo zadržati omotnice za subsaharsku Afriku i za susjedstvo u novom predloženom instrumentu. Jučer sam se sastao s predsjednikom Francuske republike i e, s predsjednicama pet država iz područja Sahela i pitanje resursa e, koji su potrebni da bi se njima pomoglo u rješavanju naših sigurnosnih problema bilo je pitanje e, koje smo imali na stolu i pitanje je hoćemo li moći im stajati uz bok. Vi ste dobro e, spomenuli to da kako bismo sve to postigli trebamo partnere. Ne možemo imati multilateralizam ako smo sami i zato trebamo ostale kako bi nas bilo mnogo. Trebamo e, države koje isto razmišljaju, imati regionalne blokove kao Afričku uniju, ASEAN i tako dalje. Uzmite na primjer klimatske promjene. Vijeće je od mene tražilo na posljednjem sastanku Europskog vijeća da razvijem klimatsku diplomaciju koja će biti jaka i koja će osigurati da naše klimatske ambicije budu iste ambicije kao i drugih država u svijetu. Jer u protivnom će te ambicije biti beskorisne. Moramo raditi s drugima kako bi oni sudjelovali u našem klimatskom djelovanju kako bismo stvarno bili uspješni. Vjerodostojnost. Jasno je da gubimo vjerodostojnost kao geopolitička sila ako ne možemo postići stabilnost i sigurnost u neposrednom susjedstvu. E, trebamo pomoći e, u rješavanju problema e, Zapadnog Balkana i Libije. Ako nismo uspješni u tome, onda teško ćemo uvjeriti ostale da smo geopolitička sila. Moramo povećati našu podršku što se tiče rezilijentnosti, što se tiče Kosova. Kosovo još uvijek nema vladu, ali krajem idućeg mjeseca morat ću otići u Kosovo ili Srbiju kako bih ponovio kakva su e, naša mišljenja u vezi za tu regiju. Imamo neke komplicirane odnose s nekim susjedima. Turska je nedavno svojim djelovanjem dovela u pitanje sigurnost nekih država članica i to je velika zabrinutost za nas. E, središnji Mediteran trpi veliku promjenu e, geopolitički gledano i neki akteri kao Turska i Rusija oni se tamo nisu pojavljivali nekad, a sada su predvodnici u pokušaju rješavanja problema. Moramo pridati e, veliku pažnju, u pravu ste, Libiji, Iranu, Iraku, koji su protagonisti današnje rasprave. Trebamo e, pokušati e, postići deeskalaciju u toj regiji. Ali Saraž i Haftar pokušali su e, doći do e, sporazuma o primirju, ali u tome Rusija i Turska će biti ključne, ne toliko Europska unija. Što se tiče Afrike, Afrika je kontinent velikih izazova i obećanja. Vijeće je komisiji i visokom predstavniku dala nalog da do lipnja predstave e, sveobuhvatni akcijski plan za Afriku. Vjerujte mi, od sada pa do lipnja nema baš mnogo vremena da bismo e, stvorili sa Afrikom ovaj sveobuhvatni plan. Jer naravno da to ne možemo učiniti sami, ne možemo mi nešto isplanirati za Afriku bez njihovog sudjelovanja, počevši od Sahela. Gospodin Macron je jučer e, pozvao e, tražio sastanak sa pet zemalja iz područja Sahela, tražio od predsjednika da vidimo što možemo učiniti u veljači na sastanku kolegija Adisa Bebi. Latinska Amerika od Čilija do Meksika je u plamenu, velike su poteškoće tamo i moramo e, pojačati našu suradnju. Što se tiče Azije, ona ostaje stabilna i prosperitetna regija, možda najstabilnija danas Sutra ćemo otići u New Delhi kako bismo sudjelovali u dijalogu i jačali strateško partnerstvo s Indijom. To ćemo uskoro učiniti s Kinom kako bismo pripremili sastanak na vrhu. Što se tiče ZSOP-a, ovo izvješće govori o e, velikom napretku te politike i o e, predstojećim izazovima. Ovdje je jasno što je urgentno. U geopolitičkom svijetu Europska unija može samo jačati svoje kapacitete kako bi se zaštitila i postala e, vjerodostojnija skupina država koja nudi sigurnost. Mi moramo u raznim regijama pratiti operacije koje se zbivaju i slušati glas e, muškaraca i žena koji služe e, pod zastavom Europske unije ponekad u teškim okolnostima. Vi ste s pravom naznačili to da trebamo i rješavati strukturalne probleme koji su problem za naše misije. ZSOP, e njegove misije moraju se ojačati što se tiče ljudskih resursa i mandata. Pozdravljam političku podršku za stvaranje europskog instrumenta za mir. To će pomoći našim partnerima koji će poboljšati svoju sigurnost gradeći vlastite kapacitete. To je važno i ponavljam to još jednom, posebice u području Sahela. E, važna uloga u svijetu e, zahtijeva i stratešku autonomiju. To su riječi koje ne shvaćaju svi na isti način. Radi se o osjetljivoj temi, ali u ovom kontekstu to u biti znači da trebamo jačati naše kapacitete kako bismo djelovali zajedno s partnerima, a ako je potrebno i moguće onda i sami. A vi ste i sami naglasili to da to ne znači da Europska unija zaboravlja e, svoje partnere, nego znači da Europska unija postaje jaki globalni partner a mi ćemo također učiniti uslugu NATO jer jača Europska unija i jači NATO idu u korak jedan s drugim. E, strukturi, e, stalna strukturirana suradnja je vrlo važna zato što ćete vi u Europskom parlamentu trebati odlučiti o količini sredstava za taj fond e, kao i za instrument za mir koji će biti okosnica naše buduće politike, zajedničke sigurnosne obrambene politike. Vaše izvješće obuhvaća sva područja na kojima pokušavamo nešto postići. Slažem se svime, sa svime što ste predstavili u ovom izvješću. Želim samo naglasiti važnost novih e, granica umjetne inteligencije koje će imati geopolitičke implikacije i e, nekim neprijateljskim nedržavnim akterima dati određene mogućnosti. Na globalnoj razini imamo raspravu o pravilima, ali govori se također i o primjeni tehnologija u području sigurnosti. Europljani vjerojatno ne znaju koliko je ovo pitanje važno i koje će biti posljedice razvoja umjetne inteligencije i s tim povezanih tehnologija za našu budućnost. I to neće biti daleka budućnost. Govorimo o sljedećih pet godina e, koje će biti ključne. E, svemir i pomorstvo su sektori gdje trebamo imati koordinirano korištenje unutarnjih i vanjskih e, instrumenata Europske unije. Tu želim pocrtati, kao što piše u vašem izvješću, to da Europski satelitski centar će zahtijevati relevantno strukturalno financiranje, pogotovo iz proračuna Europske unije, kako bi i dalje doprinosio našem djelovanju. Postaje nemoguće vjerovati da možemo razvijati djelovanja u cijelom svijetu ako ne možemo pratiti situaciju u svijetu. Imamo satelitski centar koji, kojemu ne smiju nedostajati resursi jer inače neće zadovoljavati, odnosno izvršavati e, zadane zadatke. Trebamo e, i dalje se lanom raditi na jačanju e, naše zajedničke sigurnosne obrambene politike. Postoje neki problemi u najbližem susjedstvu i u najbližoj budućnosti. I mi ćemo morati dokazati da smo sposobni i željni kao države članice odigrati važnu ulogu. Libija Evo primjera. Zamislite da imamo primirje i u Berlinu dođe do sporazuma kako bi se našlo političko rješenje. Zamislimo to. Ali bilo koje primjerje može trajati ne samo nekoliko tjedana, odnosno može trajati samo uz postupak pomnog praćenja. Kako ćemo to osigurati, to je pitanje na koje ćemo trebati odgovoriti uskoro. Hvala. Hvala lijepa. Sada dolaze na red klubovi. E, riječ ima gospodin Galer za pučane mandat e, našeg parlamenta za, na egzekutivu e, jeste da moramo vršiti naše zadaće kad je to, to potrebno. E, Libija, moramo se pobrinuti da cijela Evropska unija bude na istoj strani. Ne, ne smijemo se oslanjati na pomoć Turske. E, e, pozovite sve e, vlade da budu na francuskom nivou kad se radi o angažmanu. Osigurate sredstva za obrambeni fond, fond za obranu, da se ta sredstva ne režu. I sada nešto pozitivno moramo iskoristiti e, i shvatiti da imamo otok na istoku e, Aziji gdje e, je došlo do demokratskih izbora. Čestitajmo ljudima Tajvana što su održali čiste i demokratske izbore. To je važno za cijelu Aziju. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada u ime SD-a gospodin Lopez, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Tijekom ove plenarne sjednice glasovat ćemo o dva važna izvješća za našu vanjsku politiku, izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike i o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Čestitam prije svega kolegi Mekalisteru na eh, odrađenom poslu, mogli smo s njime blisko surađivati. Ova dva izvješća veoma jasno utvrđuju da je svijet u s kojim se danas suočavamo uvelike različito od svijeta koji smo živjeli u protekla dva desetljeća. Dakle, moramo pokušati razumjeti svijet. Prethodno smo imali svijet u kojem je bilo bolje surađivati nego biti međusobno konkurentan. Imali smo određene standarde na temelju kojih se vodio dijalog, multilateralne institucije i tako dalje. Međutim, sada moramo donijeti stratešku odluku vezano uz našu autonomiju i naš suverenitet kao kontinenta. Moramo izgraditi vlastite kapacitete kako bismo se sami mogli braniti braniti i promicati naše vrijednosti i interese. Mi smo kontinent koji je biljoed u svijetu u kojem e, žive mesoedi. Moramo, jamčiti, moramo jačati svoje savezništva, osobito sa Južnom Amerikom i Afrikom e, i to svi moraju na tome raditi diljem Europske unije kao i visoki predstavnik koji ima važnu ulogu u narednih pet godina. Hvala vam lijepo, a sada za klub Renew Europe gospodin Paet, izvolite. Hvala vam lijepa, poštovani kolege. Kako bi e, glas Europske unije e, se mogao čuti i kako bi bio ozbiljno shvaćen u e, međunarodnoj politici, važno je da govorimo jedinstvenim jezikom. I to vrijedi i u trgovinskoj politici, a i u našoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. U području E, zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike. Mnogo je učinjeno u proteklom razdoblju, ali važno je da sve države članice daju svoj doprinos. E, Europska unija mora dati veći doprinos jačanju europske i transatlantske sigurnosti. Moramo surađivati sa NATO-om i zemljama koje slično razmišljaju. To što imamo vlastitu snažnu obranu, to ne znači da podjarmljujemo NATO. Upravo suprotno, to znači da ćemo imati veću vojnu sposobnost, više ulaganja u obrambenu tehnologiju, više investicija i tako dalje. Uzevši u obzir veličinu i sposobnost Europske unije, jasno je da Europska unija mora imati mogućnost samu sebe obraniti. Istodobno, suradnja sa SAD-om, Kanadom i drugima iznimno je važno, no kako bismo mogli zaštititi načelo multilateralizma i međunarodne vrijednosti, važno je da imamo imamo e, vojnu sposobnost. Europska unija u svojoj obrambenoj politici E, mora uzeti u obzir sve e, obrambene potencijale, ljudstvo, tehnološke e, potencijale i tako dalje. To znači da moramo imati i financijske resurse i prevladati trenutačne političke nesporazume. Inače nećemo moći konkurirati SAD-u, Kini i ostalim silama koje su u usponu, a nećemo moći odgovoriti niti na izazove koji su pred nama i na koje već sada trebamo e, odgovoriti. Hvala vam lijepo. Gospodin Butikoper u ime zelenih. Izvolite. Uvaženi kolege i kolegice, e, e, sposobnost djelovati na svjetskoj sceni je važno za Europsku uniju Gospodine Borel, e, imate pravo, ne smijemo se zadržati na statusu quo, moramo preuzeti nove odgovornosti, ali moramo imati jasan smjer. Moramo zastupati vlastite interese i vrijednosti, ne pasti u zamku velesile. Ne možemo biti treća velesila, ali e, ne, ne smijemo biti niti pod kapom velesila E, trebamo raditi na multilateralizmu moramo promicati ljudska prava, e, moramo spriječiti situaciju e, da se samo s nostalgijom sjećamo međunarodnog prava. Zahvaljujem kolegi, kolegama izvjestiteljima na odličnom izvješću kolegica von Prisko za e, nezavisne. Molim vas da uključite mikrofon. Hvala predsjedavajuća. Poštovani kolege, zahvaljujem gospodinu Menkaligrsteru i Danžanu na odličnom određenom poslu i zahvaljujem na njihovim izvješćima e, koja nam omogućava da bolje shvatimo kako to da samo nekoliko kilometara od naše granice u, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi smo imali sukobe, a da Europska unija ništa nije uspjela riješiti. Nakon pet e, loših godina pod vodstvom gospodina Junkera, sada Rusija, Turska i Kina preuzimaju vodstvo, a e, kod prve poteškoće izgleda da su svi odustali od nuklearnog sporazuma s Iranom. Gospodine Borel, E, resursi i politički instrumenti koji imamo za VSP i za SOP i vaše traženje strateške autonomije, hoće li sve to utjecati na sigurnost za građane Europske unije koji su izabrali ovaj parlament? Hvala. Hvala vam lijepo. A sada u ime ECR-a gospodin Van Orden. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja sam bio u maloj skupini konzervativnih zastupnika koji su izabrani 1999. godine i htjeli smo preokrenuti smjer u kojem ide Europska unija. Dakle, htjeli smo ići u smjeru zajedničkog tržišta uz istodobno očuvanje e, naših nacionalnih suvereniteta, a ne ići u smjeru federalizma koji je tražila mala skupina ljudi. Ništa bolje od oružanih snaga ne govori o suverenitetu. Na naglašavam također e, da postoji e, visoki prioritet i za Europsku uniju kao i za Ujedinjenu kraljevinu, a to je da nastavimo svoje e, obrambene potrebe zadovoljavati u sklopu NATO-a. Zbog toga sam se opirao zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, ono što neki nazivaju europskom vojskom. Dakle, ovdje je zapravo riječ o strateškoj autonomiji, dakle želimo se odvojiti od SAD-a, a premalo se razmišlja o tome E, koliko, e, kakve su posljedice toga. U ovom izvješću se traži obrambena unija Europske unije i odvajanje od preko atlantskih e, saveznika. Nismo naučili pouke iz povijesti, svi moramo jačati nacionalne vojne sposobnosti, moramo biti u stanju biti saveznici i e, biti bolji u tome da objasnimo građanima zašto imamo potrebu za snažnim e, obrambenim sposobnostima. Međutim, iznimno je važno da ne gradimo alternativne strukture NATO u koje će nužno dovesti do podjela. Hvala. Imamo plavu karticu. Prihvaćate li je? Izvolite. Gospodine Van Orden, niste uvijek bili u većini kada je riječ o ovom pitanju i mnogo puta se nismo slagali možda uz izuzeće e, teme NATO-a i potrebe da se jača preko atlantska suradnja mogu li se nadati, budući da je ovo vaše posljednje plenarno zasjedanje, da ćete biti barem malo nostalgični kada se budete sjećali rada koji smo obavili zajedno? Prije svega želim reći kako sam prihvatio vašu plavu karticu sa zadovoljstvom i e, prethodno eh, me iznenadilo što je dvoje eh, zastupnika iz moje zemlje odbilo plave kartice. Ja ću otići iz ovoga parlamenta sa određenim žaljenjem. Dakako, proveo sam 30 godina kao vojnik, 20 godina ovdje kao političar. Nešto dobro smo zajedno ostvarili, ali dakako sada postoji tendencija koja se sve više ubrza sada kada Britanija odlazi a, i ta tendencija ide u potpuno krivom smjeru i mene to uvelike brine. Dobro, sad nastavljamo. E, zastupnica Vilenueva u ime guea predsjedateljice najnovije izbijanje Um, napetosti u Iranu nakon ubojstva Sulejmanija uh, označilo je uzbunu u čitavom svijetu. Koliko vas um, smatra da možete zaštititi uh, svoje građane, zaštititi njihovu sigurnost dok je na vlasti Donald Trump koji provodi takve vojne operacije? Kako možemo jamčiti sigurnost ljudi? Želimo pružiti gospodarsko blagostanje, ali istodobno i sigurnost, što znači da ne smijemo podupirati državni udar. Sigurnost e, znači da se poštuje međunarodno pravo, moramo jačati multilateralizam, a kako bismo to ostvarili moramo biti svjesni da se nalazimo na prekretnici kada je riječ o budućnosti Europske unije i milijuna ljudi diljem svijeta. Moramo dati prednost diplomaciji, pregovorima, nadzoru nad vojnim operacijama. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo postigli sigurnost na temelju e, pravde i demokracije. Ako ostvarimo te ciljeve, to znači znači da smo postigli sigurnost. Hvala, zastupnik Papadakis u ime e, nezavisnih zastupnika. Izvolite. Stvari su posve jasne. Ova dva izvišća utiru put novom ratu u Europske unije i to u ime multilateralnog autonomnog djelovanja. Sa ili bez NATO-a na ovaj način će se štititi interesi europskih konglomerata te američkih i ruskih konglomerata. Ovdje najavljujete još više imperialističkog djelovanja u pojedinim zemljama, a vojni mehanizam Europske unije će se više struko povećati. Već imamo e, PESCO, fond za obranu, različite druge mehanizme pa se predviđa i sigurnosno vijeće Europske unije. Sve to nema nikakve veze sa suverenitetom i zaštitom granica kako to tvrde e, grčke vlade, a to pokazuju i e, pokazuje i sporazum o razgraničenju između Turske i Libije. Zato se moramo boriti protiv ovakvih imperialističkih težnji Europske unije. Ne smiju se mijenjati granice i osnivati vojne baze. Hvala vam lijepo. A sada e, zastupnik Bazešu. Hvala predsjedateljice Izvješće e, McAllister i izvješće Danžan e, predstavljaju odlične smjernice za daljnje djelovanje kako bismo stvorili potrebnu viziju i kako bismo osmislili odgovore koje danas još nemamo. No želim spomenuti izvješće Danžan posebno. U tom izvješću po mom mišljenju nazire se određena vizija. E, obrana je specifično područje koje leži u samoj srži suvereniteta država članica, pa kada je riječ o obrani, države članice imaju snažan mandat i ja se osobno ne slažem sa idejom zajedničke obrane. Države članice u tom području imaju različite strategije. Ne postoji jedinstvena percepcija prijetnji oko nas i postoji različitost u pogledu uporabe vojne sile. Nemamo jedinstvenu viziju o tome koja bi trebala biti uloga vojske Europske unije. Međunarodni institut za strateška istraživanja procjenjuje kako bi nam bilo potrebno, e, govornik je prekinut. Dakle, prema scenariju prema kojem bi se Europa mogla sama braniti, e, govornik je prekinut. Oprostite, ali kasnimo, a e, prekoračili ste uvelike vrijeme koje vam je dodijeljeno. E, idemo dalje, gospodin Arakovač, minuta i pol, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Poštovani kolege, kad je riječ o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, zahvaljujući gospodinu Danžanu, mislim da pred sobom imamo e, veoma dobro izvješće. I zahvaljujući zajedničkom naporu e, političkih klubova u ovom e, domu dobili smo tako dobro izvješće koje je uravnoteženo. Ovdje postoje element koje svi europski demokrati mogu iskoristiti, koji se mogu uključiti u rasprave vijeća i ojačati ulogu parlamenta. Nadalje, ovdje se naglašava potreba dublje integracije. Mislim da je to važno. E, dakle, ovdje govorimo o snažnoj Europi, nekoj vrsti ujedinjenih e, europskih država. E, pred nama su snažni izazovi na koje možemo odgovoriti samo ako budemo imali brze odgovore, a te brze odgovore može imati samo ujedinjena Europa E, to su izazovi e, poput porastućeg populizma, e, kiber prijetnji i slično, lažnih vijesti i tako dalje i svakako vas pozivam da glasujemo za ovo izvješće. Hvala vam lijepo. A sada gospođa Vautmans, izvolite. 1999. godine Europska unija je mislila eh, odnosno slušala Kissingera kad je govorio kad se pitam koga ću nazvati, nazvaću Europu kada je riječ o pitanjima sigurnosne i obrambene politike. No sada znamo da to što je rekao eh, Kissinger više nije točno. Evo vidjeli smo što se dogodilo sa Iranom i Irakom nakon ubojstva generala Sulejmanija. Zvali su su e, Zajeva. Dakle, gospodin Borel je zvao Zajeva, Macron je e, također e, zvao u inozemstvo. Merkel je zvala Trumpa i Erdoana. Moramo biti učinkoviti ne samo za potrebu Kissingera diljem svijeta, već kako bismo zaštitili europske interese gospodine Borel, vi biste trebali biti europski ministar za vanjske poslove, a ne vanjski predstavnik. To je onda nešto što bi svi u Europskoj uniji mogli razumjeti. Treba vam dati mogućnost djelovanja, treba ukinuti pravilo e, jednoglasnosti. E, važno je da vi možete nastupiti i odlučiti što ćete reći Teheranu još večeras. Dakle, ako bih ja mogla birati, odlučila bi se za stvarnu europsku vojsku koja bi štitila naše granice i naše zajednice. Ako nešto možemo naučiti od Rusa i Amerikanaca, to je da snažna vanjska politika koju prati snažna vojska je ono što e, ide do same srži pojedine nacije. Idemo se stoga boriti za snažnu Europu, gospodine Borel, mi ćemo se boriti zajedno s vama. Hvala. Hvala vam lijepo, a sada zastupnica Neumann, imate minutu, izvolite. Vielleicht können Sie das Mikrofon dann... So, liebe Kollegin... Poštovana kolegica, Stanje na Bliskom istoku nam se ponovno nametnulo više oružja, ne čine regiju ima, nego ono što trebamo jest diplomacija, razoružanje i prevencija. No, u izvješću gospodina Danžana toga nema. Kritička analiza zapravo upućuje na loše djelovanje Europske unije i odbija se prevencija, iako stoji u izvješću gospodina McAllistera da europska politika naoružavanja koja će tako i ostati. Vojni, izdaci zapravo povećavaju BDP u nekim zemljama, ali e, riječ je o jednoj politici europske sigurnosti, odnosno nešto što mora biti prikladno sa jednom mješavinom vojnih i civilnih misija, jer samo na taj način možemo izgraditi mir. Mi priznajemo pokušaj posredovanja gospodina Danžana, ali mi ćemo i dalje podržavati svoje amandmane. Hvala. Nastavljamo sa gospodinom Rivjerom na jednu minutu. Hvala. Kada se radi o sigurnosnoj obrambenoj diplomaciji, David McAllister i Arnaud de Jean su glasovi koje vrlo pažljivo slušam i pozdravljam njihov rad. Članovi EPP-a u svojim zemljama oni ipak ostavljaju dojam da još uvijek barem malo vjerujemo u naciju. E, dijelim neke od njihovih analiza i e, njihov značaj, posebice kada se radi o migracijskim tokovima. Ipak e, mislim da zaista trebamo paziti da ne podlognemo federalizmu. Bojim se da njihove ideje ipak ne idu u smjeru očuvanja suverenih nacionalnih država. Kad se radi o pitanjima vanjske politike, želi se nametnuti e, glasanje kvalificiranom većinom. E, također, dodatne promjene koje se pokušavaju uvesti idu u smjelu federalizma. Tini, to nije ono što je određeno ugovorima. Ne možemo dovesti u pitanje primat država nacija i u svakom koraku pokušava se nekako ograničiti e, korake koji idu u smjeru jačanja država nacija. Hvala. Hvala. Gospođa Fotiga je sljedeća. Da jednu minutu. Hvala. E, ja ću se baviti vanjskom i sigurnosnom politikom, to je sada moje područje rada. Imamo dosta pozitivnih odredaba o izvješću, primjerice sloboda plovidbe, izazovi i prijetnje koji dolaze iz e, Ormoškog tjesnaca do Azovskog mora. E, tu vidim također i određena ograničenja. Današnja rasprava o Iranu mi pokazuje da smo još uvijek vrlo podijeljeni po ovom pitanju unutar Europske unije i nadalje uvođenje mehanizma za verifikaciju bi moglo naštetiti e, jačanju multilateralnosti. Hvala. Hvala. E, riječ ima gospodin Valec na jednu minutu. Hvala. Potpisivanje E, izvješća o zajedničkoj sigurnosnoj i vanjskoj politici pokazuje da se u Europi radi na militarizaciji i nema veze što to ide protiv ustavnih odredaba nekih zemalja članica. Uvođenje strukture za suradnju je ugrozilo izravno izvijesku neutralnost e, kako je određena ustavom. Sa obnožavanjem fonda za obranu, što se traži u ovom izvješću, ovaj mirovni projekt koji je Europska unija zagovara zapravo dovodi do daljnjeg e, jačanja naoružanja. Također, se mi ne slažemo sa odredbama u ovom izvješću o određenim zemljama članicama E, ove odredbe o zajedničkoj sigurnosnoj i vanjskoj politici dovode u pitanje irsku neutralnost i također e, dovodimo u pitanje ovdje i spominjanje nekih amandmana. Također, Europski revizorski sud je istaknuo činjenicu da ovo poticanje militarizacije Europske unije zapravo nije nešto što dijele sve zemlje članice. E, sada riječ ima gospodin Puđen Monka Izvolite, na jednu minutu. Poštovani kolega, gospodine Borelj, jedna od najvećih prednosti Europske unije je naša moć, naša vjerodostojnost u obrani demokracije i ljudskih prava u cilju obrane manjina i demokratske oporbe totalitarnim režimima u svijetu. Zato se trebamo upitati sljedeće. Zamislite što bismo rekli kada bi radna skupina UN-a o arbitrarnim zatvaranjima rekla da je jedna treća zemlja zatvorala devetoro ljudi, to nepravedno i da ih treba osloboditi. Bili bismo Zapanjeni i prosvjedovali bismo i komisija bi izdala snaži izjavu o političkim prijetnjama. Ali što se događa ako je to jedna zemlja članica? Sve se događa u Španjolskoj. Dakle, zanima me postoje li dvostruka mjerila kada se takve stvari događaju u Europskoj uniji. Ta dvostruka mjerila su jedan od najvećih e, problema i prijetnji vjerodostojnosti naše vanjske politike i komisija od zemalja članica mora zahtijevati primjenu kriterija, istih kriterija koje zahtijevaju od ostatka svijeta. Hvala. sljedeća je gospođa Gal na jednu minutu. Hvala. Glavni cilj e, naše vanjske politike mora biti taj da se zalažemo za sigurnost, za borbu protiv terorizma, zaštitu vanjskih granica i za smanjenje imigracija i za prevenciju budućih migracija. Dakle, to sve pripada ovom pitanju, a također treba izbjeći regionalne sukobe. Sve to zapravo pripada tome da želimo očuvati mir i stabilnost. U zajedničkoj sigurnosnoj politici treba svakako pozdraviti da želimo imati jedinstveni europski sustav, ali to je do sada bilo u nadležnosti zemalja članica, recimo postoje velike mjere za razvoj vojske i više od 2% BDP-a

Gospođa van der Leyen je najavila e, jednu e, komisiju koja se bavi glavnim izazovima i u pravu Europa funkcionira u situaciji koja je nestabilna, kriza se širi e, i nastavlja. E, vidimo situaciju u Libiji, u Siriji, u Iranu i u drugim dijelovima svijeta. Europska unija je projekt mira, pa se stoga moramo brinuti za obranu. Pozdravljam realizam i ambiciju izvješća vezano uz CFSP i CSDP o kojem ćemo glasovati. To je nešto što nas podsjeća na važnost naših saveza, na efikasni multilateralizam, a isto tako i poziva na gradnju e, robustne europske obrane koja istovremeno omogućuje ispunjavanje obveza koje imamo prema svojim saveznicama, a isto tako da djelujemo autonomno kada to e, obrambeni interesi zahtijevaju e, to je nešto što u Europi nasušno trebamo trebamo prestati eh, gledati ili slijediti primjer naših američkih saveznika i pasti u zamku da napravimo ili previše ili ništa trebamo uložiti svu svoju snagu u prevenciju sukoba, ali isto tako i u njihovo rješavanje i u tome trebamo koristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju. Budimo medijatori, budimo ti koji ćemo olakšavati rasprave o miru kada su pogotovo naši interesi eh, u pitanju. E, naša e, gospodarska snaga daje nam određene prednosti i trebamo to iskoristiti. Ne smijemo dozvoliti da druge sile oblikuju geopolitički prostor u kojem djelujemo, a da se pritom ne čuje naš glas. Europa e, je navikla govoriti, govoriti, govoriti, krajnje je vrijeme da djeluje. Hvala. Iz kluba IDE riječima gospodin Filip Deman. Hvala. Čuli smo mnogo snažnih riječi i lijepih načela, ali malo toga opipljivoga.